zapisnikom. Ako nema komentara, zapisnik se usvaja. Slijedom ostavke Martina Šulca, njegovo je mjesto od 11. veljače 2017. godine slobodno u skladu sa poslovnikom.